wait for members. Dear colleagues, good morning. Dobar dan, poštovani kolege. Pozdravljam potpredsjednika SB-a Viktora Konstancija, ali prije nego što pređemo na dijalog sa SB-om, trebamo usvojiti dnevni red. i imam izvješće o međuinstitucijskim pregovorima. Trijalog od 4. ožujka o regulativi o nadzoru heša, dakle sukladno pravilu 55. sa Libeom, raspravili smo o analizi kontrole rizika i imamo nekoliko amandmana pučana koji su precizirali to da se treba uzeti u obzir procjena rizika u okviru direktive o pranju novca. Dakle, se i trijalog će se uskoro održati, ali izuzeća mm, odredbi se mogu uvesti prema potrebi. I naravno istaknuta je potreba za učinkovitim pravnim lijekom kada je riječ o amandmanima Pučana koji se tiču uspostave veze između jedinice za financijske istrage i CISA, dakle informacijskog sustava carine. Još imamo nekoliko odlaganja kada je riječ o prenosu informacija, no obje strane su pokazale fleksibilnost e, i komisija treba još izraditi u međupovezanost. E, parlament je pokazao veliku otvornost kada je riječ o vremenskom roku, zatim e, trajanje zadržavanja podataka. Razdoblje je ostalo isto to kao i u direktivi treba će provjeriti sa zemljama članicama je li moguće osigurati fleksibilnost kada je riječ o kaznama. Vijeće razumije e, potrebu stvaranja sustava kazni kako bi se izbjeglo takozvani forum shopping i na kraju, pretpostavljamo zadnji posljednji trijalog će se održati 23. svibnja, a sada možemo prijeći na predstavljanje godišnjeg izvješća Europske središnje banke za 2017. godinu. Doista nam je drago što možemo ovdje pozdraviti danas potpredsjednika Viktora Konstancija. Ovo nije samo uobičajeno predstavljanje godišnjeg izvješća SBA, nego je ovo i poseban sastanak budući da se mandat gospodina Konstancija kao potpredsjednika SBA završava 31. svibnja ove godine, tako da je ovo njegovo posljednje pojavljivanje pred našim odborom, ne samo nakon osam godina u ulozi potpredsjednika, nego i nakon osamnaest godina koje je proveo u sastavu odbora sb a Dakle, želim vam zahvaliti na vašem doprinosu mjerama koje je SB poduzeo kako bi učuvao integritet europodručja i financijsku stabilnost i stabilnost cijena, ali ne samo naravno stabilnost cijena, jer kao što znamo SB je odlučujuća institucija, a i vaša uloga u tome je bila vrlo značajna. Dakle, želim vam još jednom zahvaliti i kao što znate, cijenimo vaš doprinos i želimo vam sve najbolje za budućnost. Hvala potpredsjedniče Konstanciju. Dakle, izvješće Europske središnje banke objavljuje se danas uh, na stranicama SBA u 15 sati. Obuhvaća monetarnu politiku SBA kretanja u gospodarstvu i monetarnoj politici i e, razmatra djelovanje SB-a u njegovim nadležnostima i osim toga Mm, predsjednik Dragi je poslao izvješće predsjedniku Tajaniju sa dodatkom, e, sa odgovorima SBA na zahtjeve i komentare izvješća na vlastitu inicijativu iz 2016. godine gospodina Fernandesa. Dakle, ta dva dokumenta su dostupni za sada povjerljivo i na zahtjev članovima odbora EKON, e, dakle do 15 sati. A sada bih predao riječ potpredsjedniku Konstanciju. Znate koja su pravila. Imamo uobičajeni uvodni dio o trajanju od pet minuta. Hvala gospodine predsjedniče i hvala na ovim riječima dobrodošlice i na dobrim željama. za moju karijeru nakon što napustim ovo mjesto potpredsjednika SBA. Doista mi je čast što sam danas ovdje pred odborom posljednji puta kako bih predstavio godišnje izvješće SBA za 2017. godinu, u svojstvu e, SB-ovog potpredsjednika. Želim e, zahvaliti svim zastupnicima, članovima odbora EKON na vrlo plodonosnom dijalogu koji smo imali u ovih proteklih osam godina. U tom razdoblju svijet se uvelike promijenio, a promijenio se i SB kriza, naročito suočavanje rizicima vrlo niske inflacije ili čak i deflacije, zahtijevala je od nas proširenje naših instrumenta monetarne politike kako bismo ispunili svoj mandat. Bez takvih smjelih politika koje su provedene u okviru našeg zakonodavnog mandata, monetarna unija možda bi se i raspala kao aktivni sudionik u upravi SBA e 18 godina, a i osam godina kao potpredsjednik ponosan sam što sam pridonio tim politikama, no želim vas posjetiti da niz institucionalnih reformi koje su pridodane početnoj minimalističkoj arhitekturi monetarne unije još nije potpun i da preostaju još neke značajne pretnje. Vi ste kao zakonodavci također dali svoj doprinos ovim reformama i nadam se i vjerujem da ćete učiniti sve što je potrebno kako bi se dovršili izgradnju uspješne gospodarske i monetarne unije. Tijekom godina sbu u ste povjerili dodatne zadaće i odgovornosti. Pozivali ste nas na odgovornost što je odrazilo i ta kretanja i ovaj dijalog će i dalje nama predstavljati vrhunski prioritet dajemo, kao što je već usaljena praksa, pisane odgovore na vašu rezoluciju o našem prethodnom godišnjem izvješću i kao što je predsjednik spomenuo, te smo odgovore objavili danas na našoj web stranici. U svojim napomenama razgovarat ću o učinku naših odluka na europodručje i njegovo gospodarstvo 2017. godine. Naglasit ću ključnu ulogu financijskog sektora za učinkovitu transmisiju naše monetarne politike i e, na preduvjete za razvoj. Dakle, 2017. godine rast u europodručju se ojačao i e, također je na sve široj osnovi. S druge strane, inflacija je ostala još uvijek skromna i očekuje se da će u srednjem roku ipak porasti. Dakle, s obzirom na ove uvjete, trajnost i usrednost i oprez u našoj monetarnoj politici zahtjevalo je također i podešavanje naše monetarne politike i to podešavanje je također osiguralo i očuvalo monetarnu politiku koja je ekspanzivna i koja zahtjeva također i povratak e, inflacije, što je također u našem cilju. U početku 2017. godine oporavak europodručja je bio sve snažniji, ali još uvijek su izgledi bili dosta loši. E, do sredine godine ojačao je rast e, i output se povećao više nego što smo očekivali i zbog toga smo podesili naše mjere i također smo uklonili i e, bilo kako spominjanje daljnjih rezova kamatnih stopa. E, krajem godine e, uvidjeli smo da rast i inflacija, međutim su više u skladu sa našim ciljevima no, kretanje cijena je i dalje bilo skromno i popratne popratne inflacijske mjere još uvijek trebaju dati pozitivne rezultate. To je bio kontekst naših odluka u listopadu i tada smo objavili da ćemo smanjiti intenzitet naše, e, neto otkupa imovine na 30 e, milijardi dolara, e, eura mjesečno, počeo od siječnja ove godine, a isto tako smo proširili raspon naših otkupa imovine do kraja rujna 2018. godine ili dalje i u svakom slučaju se dok uprava bude to smatrala u skladu sa ciljevima postizanja inflacije. No, odlučili smo proširiti također natječajne postupke po fiksnoj cijeni, barem do kraja 2019. godine i također smo se usredotočili na ključne kamatne stope SBA i našu politiku reinvesticija. Tijekom 2017. godine naša monetarna politika i dalje e, podupire uvjete kreditiranja za e, privatne i poslovne subjekte i time jača e, kredite u europodručju. E, s obzirom na mjere koje su započete od 2014. godine i one usvojene u listopadu 2017. godine, ukupan e, učinak na rast BDP p-a područja se procjenjuje u slučaj da će biti oko 1,9% kumulativno između 2016. i 2020. godine. sada ću se osvrnuti u ulogu financijskog sektora u prijenosu naše monetarne politike. Struktura financiranja u nefinancijskom privatnom sektoru se značajno promijenila u posljednjih deset godina, dakle ona igla ključnu ulogu u transmisiji monetarne politike u realnu ekonomiju i također u stupnju otpornosti na šokove. Za razliku od SAD-a gdje e, imamo prevladavanje oblika financiranja koje se temelji na tržištu, europodručje su uglavnom oslanja na banke za financiranje njihovih aktivnosti. No e, i tu je došlo do dramatičnih promjena budući da izvori financiranja izvan banaka su preuzeli sve značajnu ulogu od početka financijske krize. Ukupne investicije u imovinu u postotku od ukupne imovine banaka povećale su se sa 16% 2007. godine na 44% prošle godine postotak e, bankovnih zajmova u ukupnom e, portfelju vanjskog financiranja e, poduzeća 2017. godine iznosio je tek 12%. I ako uzmemo samo dužničke instrumente, dakle ako isključimo iz toga kapitalne instrumente, ukupan postotak bankovnih zajmova u, ukupnom financiranju duga je iznosio prošle godine samo 28%. Mjere monetarne politike koje su provedene od sredine 2014. godine imale su značajan učinak na transmisiju na osnovu banaka. Dakle, prema našim procjenama, godišnji e, porast zajmova nefinancijskim korporacijama e, je e, prilike se povećao E, bilo bi, bio bi otprilike 50% e, manji nego što je danas bez naših mjera. Također, naše mjere su povećale udio izvora financiranja van banaka u financiranju poduzeća u europodručju, naročito kroz program e, otkupa za korporacijski sektor, što je pojačalo E, također e, i e, volumen izdavanja i predonio i smanjenju prinosa od korporacijskih obveznica. Smanjeni troškovi financiranja i bolji pristup izvorima financiranja za mala i srednja poduzeća su ključna za više ulaganja i također raznolikost u izvorima financiranja za privatni sektor može ojačati i e, njihovu otpornost. Ono što još želim dodati jest e, da Transmisija monetarne politike SBA također e, ima koristi od vrlo čvrstog financijskog sektora. Zbog toga ću se sada posvetiti rizicima za sadašnju financijsku stabilnost i makroprudencijalne politike u europodručju. Financijska situacija i njena stabilnost bilježe pozitivna kretanja tijekom 2017. godine, s obzirom također i na poboljšane gospodarske okolnosti, no i još uvijek postoje četiri glavna rizika. Dakle, kao prvo rizik iznenadnog preokreta u um, premijima za rizike na globalnim financijskim tržištima, koji je i dalje prisutan kao i potraga za prinosom koja se nastavila 2017. godine. Osim toga, banke europodručja i dalje se suočavaju sa e, nepovoljnim e, izgledima profitabilnosti zbog e, neučinkovitosti troškova i nenaplativih dugova. Također, postoje još uvijek visoke razine duga. Četvrto, europodručje i e, njegov e, sektor e, investicijskih fondova se i dalje širi i također povećava preuzimanje rizika. Neki od tih rizika ovise o razvoju u svijetu, ali drugi E, su ovisni o makroprudencijalnim politikama. Iako nema nekih neusklađenosti u euro području i njegovom tržištu nekretnina, ipak povećanja cijena u nekim zemljama zahtijevaju odgovarajući odgovor putem makroprudencijalnih mjera. S obzirom na nesigurnost kada je riječ o učinku pojedinih mjera, trebamo imati odgovarajući instrumentarij što može uključiti i e, ograničenja kada je riječ e, o E, užim e, ponderima rizika i srožim ponderima rizika za izloženost banaka i za kapitalne zahtjeve. E, većina ovih instrumenata nije e, predviđena u četvrtom CRD-u ili CRR-u i nadamo se da će sada revizija povećati instrumentari makropudencijalne politike i pojednostavniti e, postupak aktiviranja za upotrebu ovog instrumentarija sukladno članku 458 CR-a, što bi omogućilo makropudencijalnim vlastima da djeluju učinkovito i pravovremeno. Također trebamo rano prepoznati i sustavne rizike i e, također pravovremeno provesti mjere što uključuje i makroprudencijalne mjere. E, to je sve ključno u cilju očuvanja financijske stabilnosti. Čvrst financijski sustav možemo osigurati jedino ako imamo odgovarajuću regulativu. Od krize međunarodna financijska regulativa je e, revidirana i sada je dovršen e, okvir Basel 3, ali još uvijek nismo dovršili rad na tome. Također, e, bankovna unija u punoj snazi treba biti naš ključni prioritet kako bismo pojačali stabilnost e, i čvrstinu sustava. Europski parlament u tome ima ključnu ulogu. Treba nam smanjenje rizika, što je već postignuto. Dakle, sada MREL se provodi i bail kao što je predviđen BRD-om, treba e, se provesti bilo, prije bilo kakve intervencije e, Europskog stabilizacijskog mehanizma. I e, to bi trebalo također omogućiti pregovore o sustavu, odnosno programu osiguranja depozita kao dio ovog ispitivanja treba nam također i danje kvalitativno smanjenje rizika u tri područja. Prvo, usklađivanjem e, okvira za e, stečajeve. Drugo, provođenjem redovnih revizija napretka kada je riječ o smanjenju nenaplativih e, kredita. I treće, treba nam smanjenje neopravdanih nacionalnih opcija i mogućnosti izuzeća što SB traži od samog početka sustava nadzora. Dakle, treba usvojiti i e, prilagoditi prudencijalni okvir kako bismo odrazili njegovu sve veću ulogu u financijskoj stabilnosti i u realnom gospodarstvu. U tom smislu pozdravljam prijedlog komisije da velike tvrtke za ulaganje koje provode djelatnosti slične bankama e, se trebaju ipak smatrati kreditnim institucijama i također biti podložne nadzoru SBA. Dakle, dok financijski sektor e, treba urediti kako bi se spriječila nestabilnost e, i e, spriječilo neprenošenje naše monetarne politike, to može također podržati rast. Od kasnih 90-ih vidjeli smo da je došlo do usporavanja rastu produktivnosti rada i neki dokazi upućuju da razlog tome raspršenost produktivnosti i također ne odgovarajuće raspodjeli kapitala. Osim toga, uz zdrav sektor bankarstva, također duboko integrirani, duboko integrirana tržišta kapitala u svojoj uniji mogu pridonijeti i e, jačanju rasta. Zbog toga SB od samoga početka podupire uniju tržišta kapitala. Diversifikacijom izvora financiranja za nefinancijske korporacije u Europskoj uniji E, unija tržišta kapitala e, će e, biti doista ključni dodatak i pojačanje bankovne unije. Nadam se da će svi dionici uložiti sve moguće napore kako bi se ostvarila stvarna tržišna, unija tržišta kapitala. Na kraju, jedna od ključnih povuka od krize bila je ta da su mjere monetarne politike SBA i politike koje su bile potrebne za rješavanje izazova u financijskom sektoru su se međusobno dopunjavale i e, čvrći i učinkoviti e, sustav eh, bankarstva i financiranja će dalje poboljšati učinkovitost prijenosa monetarne politike i eh, naravno zbog toga moramo ostvariti dalji napredak eh, ka bankovnoj uniji i uniji tržišta kapitala kako bismo to ostvarili. Nadam se da će čvrsti odnos između Europskog parlamenta i SBA u tom smislu i dalje igrati pozitivnu ulogu. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam lijepo na vašim komentarima i mi iz parlamenta da kako posvećeni smo ovom ambicioznom, ali nužnom programu koji ste iznijeli. Isto tako naravno da se nastavi sa plodonosnim interinstitucionalnim odnosima između ESB-a i naravno da se i poboljša ono što u proteklo vrijeme radimo. Appointment your successor. A sada ćemo započeti sa intervencijama zastupnika Burkhard Balc, prvima riječ. Hvala predsjedniče. Hvala lijepa eh, potpredsjedniku na ovom zanimljivom izlaganju. Vrlo mi je drago što ste danas eh, kod nas u našem odboru u ime mog kluba e, zahvaljujem na konstruktivnoj suradnji u ovih osam godina. E, objavljivanje godišnjeg izvješća e, SBA za 2017. smo očekivali s velikim napetošću. Prošle godine ste imali jedan oprezan smjer u politikama, uh, u asset purchase programima i tako dalje. Um, to je Europa već dugo očekivala. Uh, neki su i mnogi su očekivali i brže korake u tom smjeru. Uh, makroekonomska situacija se ne razvija samo od početka ove godine pozitivno rast od 1,4 e, u europskoj zoni. Sve je to pozitivno već od početka 2017. E, imate e, međutim jedan vrlo polagan zaokret u politikama. U ne, od ESB e, slušamo vrlo oprezne tonove. E, stoga bih vas e, danas zamolio i zapitao što očekujete u dugoročnom bilančnom razvoju ESB-a. Ako bi ta bilanca ostala tako napuhnuta koje to rizike za sobom povlači. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo prije svega na komentarima, pitanju. Da, dakle, oprezni smo, osobito ako uspoređujemo razvoj događaja sa onime u SAD-u, no ekonomski ciklus i obje regije su, se razlikuju. Inflacija, što je naš cilj, do sada nije u potpunosti reagirala onako kako bismo mi to željeli. Citirali ste 1,4 iz ožujka, ali u veljači smo imali 1,1 samo. Dakle, kao što i vidite i znate, u prošlosti, gotovo protekle četiri godine, inflacija, pričamo mislim na prije svega domaće, pokretači inflacije bile su dosljedne oko 1%, svega 1%. Dakle, oslanjati se na buduću normalizaciju inflacije, za tako nešto moramo biti oprezni, no u e, listopadu smo već pokazali da smo spremni prilagođavati, podešavati svoju politiku u skladu sa razvojem događaja i nastavit ćemo isto tako i u budućnosti. nadamo se također da će se i situacija poboljšavati. Uvjereni smo da će se nastaviti sa inflacijom usprkos činjenici da projekcije našeg osoblja pokazuju da prosječna stopa inflacije za te godine će biti oko 1,4, dakle sljedeće godine ponovno 1,4, radi se dakle o jednom postepenom procesu i trebali bismo tu biti oprezni kako bismo izbjegli nekakve e, rano usvojene restriktivne politike koje bi mogle oštetiti takav razvoj događaja. Sve u svemu smatramo da je naša politika do sada funkcionirala, no naravno to isto tako znači da će kraju biti privedene izvanredne mjere koje smo usvojili, a nakon toga da će doći i do procesa smanjenja bilanca središnje banke. Svejedno, istaknuo bih, ne znam naravno što će budućnost donijeti, niti na to mogu utjecati, no istaknuo bih da u SAD-u se već dugo raspravlja o budućnosti bilanca i još uvijek nije jasno da li će federalna rezerva se vratiti na isti oblik bilanca kao onaj prije krize ili će ostati, naravno ne na trenutnoj razini doći do znatnog smanjenja, ali zadržati određeni prostor. I postoje tu razloga za to, jedni drugi imaju veze sa financijskom stabilnošću, ali i sa činjenicom da diljem svijeta, a spomenuo sam to i u uvodnom govoru, i u Europi banke smanjuju svoju ulogu u financiranju gospodarstva. Dakle, ta mreža kamatnih stopa e, na koju utječe monetarna politika sada je još složenija jer se ne radi o izravnom protoku samo kroz banke. Tako dakle, da je još jedan od razloga u pozadini američkih rasprava. Eto, to je samo jedan komentar, ništa što se tiče same politike, siguran sam da će i doći do smanjenja s vremenom, koju će sve banke trebati usvojiti, kako ovdje u SAD-u, u Velikoj Britaniji i Japanu, dakle morat će usvojiti takve izvanredne mjere. Hvala, nadovezao bih se na ono što je Burkhard Balc rekao to iz jedne druge perspektive zbog toga što u izvješću ste rekli monetarna politika treba biti prudencijalna. Dakle, mislimo o tome da mora biti oprezna što se tiče povratka na normalno. Jer kao što ste nas sjetili, situacija nije jasna u budućnosti, već smo to raspravljali sa predsjednikom Dragijem u više navrata i on je i sam rekao da jedan od razloga iz kojeg do ovoga dolazi je dinamika plađa, plaća koja još uvijek dakle nije dostatno iskorištena. I vrlo mi je zanimljivo bilo to što u vašem godišnjem izvješću imamo tu dva pitanja. Na 22. strani raspravljate strukturne reforme i kažete da su one doprinijele povećanju zapošljavanja, a zatim jednom poslovnom anketom pokazujete što bi trebala biti najvažnija reforma, a to je nastavljanje rada na fleksibilnosti i pokušaj da se radni ugovori učine fleksibilnijima, da lakše bude privremene ugovore koristiti da se ne izgubi zaštita nezaposlenih. To su prioriteti koji su ovdje navedeni. U tabeli vidimo da je određivanje minimalnih plaća ili slično nešto što se ne smatra toliko važnim u ovoj anketi. U sljedećem poglavlju bavi se tom Filipsovom krivuljom koja ne funkcionira i navodi se zbog čega je tomu tako, a nedavne strukturne reforme, primjerice koje se tiču kolektivnog pregovaranja i tome sličnom, se spominju, što meni sve skupa se čini kontradiktorno, jer s jedne strane čini se da govorite da predlažete strukturne reforme koje se nadovezuju na tradicionalni koncept tada prepoznajete da je istodobno to jedan od problema gdje se ne koristi dovoljno dinamika plaća i moramo nastavljati raditi u smjeru monetarnih politika. Dakle, kako biste procijenili to pitanje poslovna zajednica možda bi ovako nešto smatrala najvažnijim, no možda postoje druga stajališta koja se mogu unijeti u godišnje izvješće ESB-a koja bi bila jednako korisna. Hvala. Kao što si spomenuo, anketa o kojoj si govorio je svega jedan komplet mišljenja poduzeća, dakle korporativna reakcija, dakle njihovo mišljenje i to je važno imati na umu kako bi se dakle raspravljalo o mogućem proturječju koje ste spomenuli, barem u tom kontekstu. A također rekli ste, u određenom smislu to se može očekivati, da ovakve promjene želi management, jer je to sastavni dio rasprave u našim društvima, rasprave o ovim problemima. U tom kontekstu pitanje fleksibilnosti radnog zakonodavstva i sličnog vrlo heterogena u eurozoni. Čini se da ne postoje standardi, pa čak i ako uzmete razvijenije zemlje, snažnije, vidjet ćete da primjerice u izvješću OECD-a njihovih indikatora fleksibilnosti tržišta rada, zemlja koja ima najnižu stopu fleksibilnosti u svom radnom pravu je upravo Njemačka. Jer reforme koje su provedene u mnogim zemljama tijekom krize promijenile su panoramu na vrlo značajan način. I možemo zaključiti da dio oporavka do kojeg je kasnije došlo nakon određenog vremena, nakon što su uvedene reforme, dakle povećanje zaposlenosti i rast, da ga se može pripisati upravo tim reformama. Kako što znamo, postoje empirijske i akademske studije koje pokazuju da strukturne reforme kada mislimo dakle, na same reforme u okviru tržišta rada, te reforme uobičajeno imaju jedan početan učinak snižavanja, prosječnog snižavanja plaća. To je dobro poznato. I zbog toga se navodi da kada se analizira Philipsova krivulja, odnosno odnos stupne nezaposlenosti i inflacije, da se pokazuje da kada dođe do razdoblja intenzivnih reformi u okviru tržišta rada, da tada dolazi do opadanja plaća. Dakle, reakcija plaća, a time inflacije tijekom tog razdoblja nakon provođenja reformi smanjuje time i reakciju inflacije na uvjete rada. Tako da tu nema proturječa, radi se samo o pitanju tajminga, jer jedna i druga stvar je istinita. Thank you. The point is when the second time Hvala, da, radi se o tome kada će započeti taj ostatak razdoblja, kada će prema gore ponovno krenuti plaće. Da, sada kada ste spomenuli, još je jedna stvar važna koja se pokazuje u nizu naših studija i koje smo proveli publikacijama, imali smo jednu veliku studiju koja se bavila inflacijom, pokretačima, rezultatima inflacije, takozvani Lift Project, na našoj web stranici raspoloživ i gdje se pokazuje da suprotno SAD-u ili ostatku svijeta Philipsova krivolja, stupanj reakcije, inflacije na pad gospodarstva, se u posljednje vrijeme povećavao. Dakle, suprotno nego što je situacija u SAD-u, ta krivulja Philipsova se povećava i nakon početnog učinka, koje je dakle također dobro poznati, dokumentirano u ekonomiji, da strukturne reforme imaju takav jedan početni učinak, isto tako stoji da u proteklo vrijeme krivulja, Philipsova krivulja se je porasla kao što je i bilo očekivanja. Hvala Bernd E, govorit ću njemački. E, pitanje imam o stabilnosti financijskog sektora, naročito situaciji banaka u europodručju, naročito u e, Njemačkoj. ESB u svojem izvještaju to ne opisuje potanko, spominjete dva faktora koji utječu na profitabilnost banaka, govorite o niskim kamatnim stopama e, i e, instrumentima ulaganja. E, infrastrukturna krivoljna nije opisana. Poslovanje banaka, kratkoračni depoziti i investicije i e, nisu baš profitabilni. I e, stoga banke e, profitiraju više u ulaganju, investicijskom bankarstvu. Njemačke banke koje ne znam hoćete li to komentirati imamo primjer za banku koja ima to su, mm, imamo banke koje imaju probleme, na primjer Commerzbanka u Njemačkoj. E, koju odgovornost ima ESB e za takove banke, poslovne banke, e, koje su, su dobro prošle kroz financijsku krizu, ali sada u što se tiče razvoja kamatnih stopa pokazuju velike teškoće Teško im je poslovati. E, kako vidite mogućnost e, promjene e, politike ESB-a kako bi se utjecalo na tu situaciju? Hvala. Thank you for Hvala na tom pitanju. Prije svega, rekao bih da situacija što se tiče profitabilnosti banaka diljem zemalja, pa i unutar pojedinih zemalja, je prilično heterogena. Što pokazuje da se pretežno ne radi o okruženju niskih kamatnih stopa koje može objasniti postojeće razlike u profitabilnosti. To vrijedi u eurozoni, no za početak ću dati jedan primjer van eurozone. Švedska. Kamatne stope središnje banke u Švedskoj su niže nego one koje mi imamo u eurozoni. Niže. Imaju negativne stope 0,75 dakle, i usprkos tome njihove banke imaju povrat od gotovo 12%. 12. U slučaju eurozone 160 najznačajnijih banaka u trećem kvartalu prošle godine konačno smo došli do povrata od 7 prosječno govoreći, dakle povrata na investicije. Ondje imaju 12. Kada pogledamo i pokušamo usporediti, razumjeti zbog čega je tomu tako, najbolje objašnjenje je da se radi o razlici između troškovne učinkovitosti pojedinih banaka. Ako izračunate prosjek omjera ukupnih troškova banaka i imovine, ne samo doprinosa, jer to visi o mnogo prihoda, jer to visi o mnogo stvari, dakle, trošak po imovini u nordijskim bankama, općenito govoreći, osobito u Švedskoj, je pola onoga što iznosi u eurozoni. A u Njemačkoj je i viši nego u drugim europskim zemljama. Dakle, ako pogledamo u prošlost, prosječna profitabilnost njemačkih banaka bila je niža nego prosjek cijeli Europe. Iz razumljivih razloga i u koje, koji dakle ne daju naslutiti ništa negativno, jednostavno je tako iz niza opravdanih razloga. No, ovo samo pokazuje da stupanj profitabilnosti banaka i razlike koje uočavamo i u zemljama i, unutar, i u Njemačkoj, dakle, ne možemo objasniti samo istim tim okruženjem niskih kamatnih stopa za sve banke. Niste odgovorili na moje pitanje u potpunosti. Odgovorit ću na njega, samo stavljam vaše pitanje u kontekst, jer se činilo da pokušavate naznačiti da je objašnjenje niske profitabilnosti niske kamatne stope koje smo zadržali. A kao što sam spomenuo, postoji niz suprotnih primjera unutar eurozone koji pokazuju da to nije tako. U nekim zemljama to ima veze sa nenaplativim zajmovima, to nije slučaj sa njemačkim bankama, ali ako pogledate troškovnu učinkovitost njemačkih banaka, općenito govoreći, to će biti bolje objašnjenje razlika. Krivulja prihoda jest onakva kakva jest i u SAD-u nakon što su proučili tu krivulju, ona se smanjila tijekom protekle godine a kao što znate, srednjoročni do dugoročne stope, iako na njih utječu mjere monetarne politike, u našem slučaju, gdje još uvijek srednjoročno govoreći kupujemo nešto, a što nije slučaj u SAD-u, te stope su pretežno pod utjecajem ponašanja i poimanja ulagatelja u obveznice. A činjenica da krivolja obveznica u SAD-u se smanjila ima veze sa poimanjem ulagača prije svega da u nadolazećim godinama neće doći do znatnog rasta ili inflacije i zbog toga se te stope zadržavaju nisko. Dakle, ne radi se samo o monetarnoj politici koja je odgovorna za relativnu razinu srednjoročnih i dugoročnih stopa. Ne možete, dakle, ponovno pripisati tu karakteristiku e, krivulje samo našoj monetarnoj politici, već mnogo širem broju okolnosti koje su dovele i dovode do toga da ulagači utječu na ovaj način na srednjoročne i drugoročne e, krivulje obveznica. Wolf Klint. Nedavni izbori u Italiji osnažili su političke skupine koje se zna da nisu osobito za Europu, proeuropske, no što još i gore, one nisu najčešće spremne da se provedu nužne reformne mjere. Što ESB, koji je stav ESB-a što se tiče procjene takvog razvoja događaja u Italiji, smatrate li ili strahujete da bi Italija mogla postati velika prijetnja eurozoni u budućnosti. Drugo pitanje, razvoj ciljeva broj 2 je pokazalo samo mogućnost uspona. Bundesbank je sada vjerovnik gotovo za 300 milijardi drugim bankama Europe, a za razliku od SAD-a, gdje regionalni članice saveznog sustava su obvezne održavati bilancu jednom godišnje u travnju se o tome izjasniti, to unutar eurozone nije slučaj. Pa mislite li da bi se tako nešto moglo ispraviti, jer oci eurozone čini se nisu možda imali na umu ovakvu mogućnost razvoja. I treće pitanje, što mislite o Macronovu prijedlogu? On želi uvesti proračun eurozone oko 3 do 4% BDP-a, dakle znatna, znatna svota, E, isto tako i ministra financija želi i parlament eurozone. Hvala. Thank you very much for your questions. Very broad Hvala na pitanjima, ona su vrlo široka. Nisam siguran da ću moći odgovoriti na, ili da sam u poziciji da na njih odgovorim, to jest na Italija. E, neću davati nikakove prognoze. E, na Italiji i Italijanima jest da e, naprave svoje političke izbore. E, vidjet ćemo što će se dogoditi, pa onda možemo prognozirati što se tiče cilja dva. E, drugo to trajalo da to postignemo. Cilj dva je samo refleksija činjenice da smo usvojili jedinstvenu valutu. Ono što e, radi cilj 2 je odraz tokova raznih e, izvora transakcija, prekograničnih e, transakcija u eurozoni. A one su, se naravno odvijaju u eurima. Kao rezultat toga to nije protivno po nekima e, to nije mehanizam koji daje e, financije e, agentija određene zemlje. Oni imaju eure, oni moraju platiti te eure izvan zemlje, onda to ide u banke i onda u središnju banku i na cilj tih plaćanja. Ono što je dostupno, e, što postoji su euri. Ako, na primjer, e, e, da je organizacija računovodstva Europe drugačija, i da je to sve centralizirano u ESB-u, u bilanci jedinstvene valute, onda ne bismo vidjeli E, disbalanse u, nacionalnim obračunima. Sve bi se to konsolidiralo u centraliziranoj bilanci. Ako zemlja, ako bi zemlja e, napustila monetarnu uniju, u središnja banka te zemlje bi imala odgovornost prema drugim središnjim bankama, ali samo u slučaju da ta zemlja napusti e, eurozonu inače se ništa ne može e, dogoditi. To je samo obračunavanje eura u eurozoni. U tom slučaju morate uzeti u obzir da sve središnje banke europodručja imaju pozitivni kapital bilance e, gdje su e, aktiva veća od pasiva i sva se plaćanja odvijaju u tom svjetlu. E, cilj 2, a vi ste spomenuli da se to povećava. Mi smo u našim publikacijama, ekonomskim biltenima opetovano naglasili i objasnili zašto se to dogodilo u nedavnjoj prošlosti. E, to je uglavno vezano e, za naš program Eh, eh, obračunavanja svih tih transakcija gdje nam eh, investitori prodaju te se obračunavaju u njihovim zemljama i onda to ide u fondove i onda imamo te bilance cilja. Korelacije su visoke. To se ne može usporediti sa e, bilancama e, cilja 2. U krizi smo imali stres, imali smo paniku, e, imali smo borbu za kapi, bijeg kapitala, ljudi su prebacivali kapital u druge zemlje. To se odrazilo na cijenu imovine. Međutim, te cijene su sada stabilne u proteklih nekoliko godina. To nije e, rezultat e, stresne situacije e, tržišta, već u našem programu kupovanja aktiva. Ana Miranda Pasi ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ja bih htio iskoristiti priliku da vam kažem doviđenja institucionalno e, u najmanju roku e, nakon toliko godina e, vašeg službovanja. Htio bih vas zapitati što mislite o jednom, još jednom institucionalnom pitanju. S jedne strane u proteklim tjednima i mjesecima smo vidjeli E, škandale pranja novca u Europi. E, jedna banka koja je pod direktnim nadzorom u Latviji. Imamo više problema u Latviji. E, to nije dobro. Od Vincena u Americi čujemo te vijesti o pranju novca u Europi pa Amerika u, e, nadzire Europu što se tiče pranja novca. E, s vašom smo pomoći smo e, stvorili SRB, instituciju u kojoj se mnogo, mnogi pite da li je to pravo mjesto. Imamo tenziju između monetarne politike i mandata srb a i mogli bismo reći da e, e, ovo e, SRB nije baš zaslužio pohvale zbog svoje stručnosti. Zašto nemamo svo? Vi imate informacije o svim bankovnim tokovima. Što bismo još osim toga mogli imati? Ne bi li bila dobra ideja da da e SRB oslobodimo od tih dužnosti, da ona postane nazavisnija institucija kako bi izbjegla potencijalne sukobe e, interesa s monetarnom politikom. Što mislite o to institucionalnoj strukturi, ali na vašem licu već vidim da se e, ne slažete s tim, ali vaše me mišljenje zanima i unatoč tome. Hvala lijepa gospodine Gigold. E, e, tijekom e, godina sam cijenio našu interakciju po mnogim pitanjima. Pranje novca, kao što je gospođa Lui objasnila i bila je u Ekonu, mi nemamo kompetencije za pranje novca. Zato su e, nadležna e, nacionalna nadzorna tijela. ona imaju tu odgovornost. E, istražne ovlasti nisu na nama. Čak ni kao nadzorni nemamo te ovlasti. Nadzor, nadzor da idete u banku, pregledate im knjige, i papire, ali ono što im banke daju, e, ti nadzornici nemaju ovlasti policije da zapljene, na primjer, kompjutere i tako dalje. E, to nije u rukama e, nadzornika. Oni istražuju ono što mogu. Ali pranje novca je problem koji ne možete vidjeti kad gledamo samo novčane tokove iz jedne banke u drugu banku. Tu ne vidite pranje novce. Pranje novca se vidi onda kada e, e, banke primjenjuju e, načelo poznajte svog klijenta. Pranje novca, to, to znate, to je novac koji je zarađen ili stvoren E, na nezakonit e, način na crnom tržištu. I taj novac e, ulazi u banku kao depozit i onda opet izlazi za zakonita plaćanja. To, to je pranje. Novac koji je izvan zakonskog kruga o, on ulazi u banku i izlazi kao zakonski, zakonit novac. E, e, načelo poznavanja klijenta, to načelo moraju primjenjivati banke. E, njihovo ponašanje nadziru agencije koje imaju za to ovlasti. Pomoću statistika, pomoću podataka, instrumenata o tokovima novca, E, e, iz jedne zakonite banke u drugu zakonitu banku, po tome ne možete otkriti nikakvo pranje novca. E, usput budi rečeno, američka tijela koja su otkrila taj slučaj i druge slučajeve, oni nisu gledali tokove novca. Oni su to radili na drugačije načine i to znate. To trebamo imati na umu, ali mi mislimo, naročito ja to mislim, e, evropski aranžman sa nacionalnim tijelima e, po tim pitanjima pranja novca, taj aranžman nije dobar. E, ili trebamo centralizaciju ili mnogo više suradnje u razmjeni informacija među nacionalnim tijelima o pranju novca. E, to trebamo e, značajno poboljšati. E, što se tiče SRBA, to je stvoreno, ali su se tu dogodile dvije stvari. Prvo, Brexit. Kao što znate, nakon što Britanija izađe, totalni aktivi totalna aktiva e, e, e, devedeset osam 98% tih sredstava su u SSM-u. I to je u nadzoru ESB-a. ESB ima te ovlasti i nakon Brexit da to će e, e, iznositi 98% imovine u Europskoj uniji. Atribucija te ovlasti ESB-u e, znači da je ESB postao tijelo za makrobonitetne politike, odgovorno za makrobonitetne politike. To je opet situacija koja je različita. Iz toga, za razliku od vašeg mišljenja, jedan od mm, izvještaja predlaža da eh, da se potpuno SRB i ESB eh, eh, integriraju. Po tom članku bi to bilo bolje za ovu situaciju koju imamo. Mm. Mm, SRB može samo izdavati upozorenja, ali ne može nametati e, propise o ponašanju banaka. To su samo preporuke. I stoga e, te mjere nisu učinkovite, ali upozorenja su dana e, da li su ta upozorenja imala kakvo djelovanje, to je druga stvar. E, moramo to gledati u sljedećem svjetlu. ESB e ima sada makrobonitetne ovlasti i to se treba odraziti u zakonodavstvu, što još nije slučaj. Hvala. Da, e, slažem se sa ovim što je rekao kolega e, i s njegovim pitanjem. E, hoće li se to ostvariti, to je drugo pitanje. Mariza Matijas ima riječ. Izvolite. Hvala. Ja vam želim zahvaliti u svoje osobno ime na ovom vašem posljednjem dolasku pred ovaj odbor u sklopu vašeg mandata. Nismo se uvijek e, slagali, ali vi ste uvijek bili spremni s nama razgovarati o različitim perspektivama. Želim s vama razgovarati o pitanju na koje smo se već e, i u prethodnim navratima osvrnuli i koje ste spomenuli također i u prethodnom izlaganju. Odnosno, uloga ESB-a i njegova uloga otkupa imovine u perifernim zemljama. Dakle, ne spominjem sada ovdje sadašnji program, nego prethodni program. I ti su programi u središnjim nacionalnim bankama doveli do nemogućnosti da se reagira na potrebe i na stvarne zahtjeve i to je dovelo do određenih neuravnoteženosti. No vidim prema vašem izrazu lica da se ne slažete sa mnom. Što to znači? Da je na neizravan način SB doveo do toga da su periferne zemlje ostale bez tih mjera, a u korist središta. Trebamo se suočiti sa tim problemima koji nisu ispravljeni, dakle je li to gotov čin sada i hoće li ESB preuzeti odgovornost u ovom neizravnom sustavu prebacivanja kapitala iz periferije u centar, a to je dovelo do dodatnog pogoršanja i sadašnjih makroekonomskih neuravnoteženosti. I drugo pitanje je sljedeće. Imamo neke izmjene u sastavu uprave, dakle zanima me postoji li sada javstvo da će doći do dugoročnog kompromisa u vezi sa monetarnom politikom SBA ili trebamo li tu očekivati neka iznenađenja? Dopustite mi da govorim na engleskom, jer mislim da će me tako bolje razumjeti svi članovi odbora. Kao odgovor na prvo pitanje, kao što sam i pokazao svojim govorom tijela ne slažem se s vašom tvrdnjom. Zašto? Vi ste rekli da je to imalo vrlo nepovoljne posljedice po te zemlje gotovo kao da bi bilo bolje, iako to vi ste niste rekli, da uopće nismo poduzeli takve mjere. Znam da to niste rekli, ali htjeli ste tako okriviti prebacivanje kapitala, što je bila prema vama posljednica programa, da gotovo da se činilo da to nije imalo smisla. No, posljedice nisu ovakve kakve ste opisali. ESB je samo jedan dio eurosustava i ovaj otkup imovine nije obavljao sam ESB kao jedna manja institucija, nego su to obavljale središnje nacionalne banke i onda većina prihoda, ne dobiti nego prihoda, ali i dobiti koja je ostvarena tim transakcijama, ostala je u rukama nacionalnih banaka na njihovim računima i onda je to podijeljeno njihovim dionicima, odnosno vladama sukladno nacionalnim zakonima. SB je otkupio samo jedan manji dio tih e, vrijednosnih papira i mi smo ostvarili tu dobiti u smislu isplate kamata, ali također e, i kapitalne dobiti i tu jedna usputna napomena. Dakle, unatoč onome što su govorili mnogi kritičari, odnosno da pretvaramo SB u lošu banku sa mnogo toksične imovine, zapravo smo ostvarili kapitalne dobiti kao i ostale nacionalne banke i to nije nikako bila loša posljedica, nego smo ostvarili dobit. I to je nešto što su činile sve sastavnice eurosustava, što uključuje i SB. No što se dogodilo sa dobiti Središnje banke? Dakle, možemo to iskoristiti za povećanje opće pričuve, ali do visine kapitala SBA, do toga smo već došli, dakle ne možemo povećavati naše pričuve iz dobiti jer smo već došli do gornje granice kapitala preostala dobit se distribuira ponovno nacionalnim središnjim bankama. Sve se dakle vraća u ruke središnjih banaka na nacionalnoj razini koje to onda prebacuju svojim vladama. Dakle, nije došlo do tog prebacivanja iz periferije drugih zemalja u središte, odnosno u ruke ESB-a, kao što sam upravo objasnio. I onda je ta dobit dakle vraćam na vladama. Naravno, sukladno računu dobiti i gubitaka nacionalnih središnjih banaka, ali sve središnje banke u eurosustavu su ostvarile dobiti i one su podijelile dividende dionicima, zahvaljujući i prihodima ovog programa. Također trebate znati da i SB i nacionalne središnje banke moraju biti na čvrstim financijskim temeljima, trebaju imati pozitivne bilance i to je važno i to je također posljedica ugovora. No, bez obzira na to, mi možemo zadržati samo jedan dio dobiti i ono što možemo ostaviti u svoju opću priču, a ostalo se vraća zemljama. Drugo pitanje. Pa, Mislim da više vi odlučujete o tome što će se dogoditi nego što će odlučivati uprava Središnje banke u vezi sa budućnošću. Jer i vi igrate ključnu ulogu u tome i također ćete imati odlučujuću ulogu u budućnosti. Hvala, James Coburn. Pa ne sasvim političari, kao što ljudi kažu, žele biti glumci, ali eto, to je to. No, e, drago mi je što se vidimo. Evo, jedno pitanje o Deutsche Banci, što je vrlo zabrinjavajuća situacija i sigurno ste i vi zabrinuti kao i ja, a i banke također izgledaju vrlo zastrašujuće, nalaze se u vrlo zabrinjavajućoj situaciji. Postavljao sam ovo pitanje i drugima no, ne mislite li da Verhofstadt i Barnier pokušavaju na neki način kazniti London jer je to financijski centar Europe, sviđalo se to njima ili no. I je li to uopće mudro u trenutku kada njemačke i italijanske banke su u vrlo nezavidnoj situaciji? Ne bi li to moglo naštetiti bankama u Italiji jer neće imati dovoljno zajmova zbog situacije u Londonu. I to bi moglo stvoriti dodatne probleme što bi poboljšalo još situaciju. Ne biste li vi možda porazgovarali sa Barnjevom i Verhofstadtom koji postaju brzo Laurel i Hardy, sad je odlio Brexita, dakle možete li ih uvjeriti u to da trebaju poslovati sa Britanijom, s Londonom i da bi to moglo poboći gospodarstvu što vam je očinički potrebno s obzirom na to da su neke od tih banaka u vrlo lošem stanju. Hvala na ovom pitanju. Pa ne slažem se sa ovako pesimističnom slikom koju ste upravo dali europskih banaka, odnosno onih banaka koje ste spomenuli. Vidjet ćemo sada, nećemo ulaziti u to tko je u pravu. No, otpornost europskih banaka općenito se značajno poboljšala. U prosjeku, naravno. Ali otpornost je i veća u nekim slučajevima. Dakle, u prosjeku omjer općeg kapitala je u europskim banaka 13,1%, a sada ako pogledamo banke u skopu bazila to je 18 ili nešto više posto. No, e, kada je riječ o, o Deutsche Banci, ona je daleko otpornija nego što je to bila 2014. godine i neću sada više ulaziti u to, ali ne slažem se ovako, s ovako negativnom slikom. Da, postoje poteškoće s nekim bankama u Europi, a i vi ste u Jedinjoj Kraljevini imali neke poteškoće tijekom krize, što je također istina. Ali reći da Europa kažnjava London, pa mi nismo imali nikakve veze sa vašom legitimnom odlukom da nastupite, e, da pustite Europsku uniju i jedinstveno tržište. To su posljedice odluke koju je donijela Ujedinjena kraljevina. Dopustite mi da završim. Potpuno sam siguran da ćemo mi i dalje poslovati sa Ujedinjenom kraljevinom e, i to u razmjeni industrijskih dobara i usluga. I to će proizići iz tog procesa, no ono što ste vi htjeli reći nije to. Vi ste htjeli reći da iako ste izvan Europske unije i ako imate vlastiti sustav nadzora, uređenje i svoje institucije i tržište, da biste htjeli biti na jedinstvenom tržištu za bankovne usluge, kao da niste nikad izašli iz Europske unije. Ne možete to očekivati. Nitko ne želi kazniti zbog toga London. Uspostavit će se sporazumi za daljnje poslovanje, ali oni će biti na drugačijim temeljima i to je očekivana posljedica vaše legitimne odluke o napuštenju Europske unije. Tako ja gledam na to. Naravno, demokratske odluke. Što je svačije pravo. To sam i rekao. Zašto onda o tome govorite negativno, ako je to odluka britanskog naroda? Da. Ja nisam htio reći ništa negativno. Objasnite to britanskoj javnosti. Htjeli ste izići iz jedinstvenog tržišta, na samo iznenađuje to što želite ostati. Uh, Hvala, govorit ću nizozemski. Htio bih se vratiti na prethodno pitanje, odnosno saldo cilj 2. Mislim da ste dali malo prekratak i prebrzo odgovor na to. Očito je da vi smatrate da treba samo dopunjavati ovaj sustav, no pitanje gospodina Klinca nije slučajno postavljeno, nego je povezano sa objavom jedne studije FEDE instituta koji na temelju pregleda povijesnih podataka tvrdi da nije uklonjen rizik od raspada monetarne unije. To je dugoročni rizik. Imamo planove predsjednika Macrona, odnosno danje integracije područja i onda saldo sustava Target 2. Dakle, za razliku od početnog cilja da se to svede na neku normalnu razinu, sustav se zlorabljuje svake godine Odnosno, nekim bogatim zemljama se daje mogućnost isplaćivanja zajmova siromašnim zemljama. Moje pitanje stoga sljedeće. Ako dođe do nekih problema i ako neka od tih zemalja se nađe u poteškoćama, kako smatrate da ćete se moći suočiti sa negativnim sadovima tih e, zemalja i kako ćete ostvariti pravi transfer kao što predviđa institut koji je proveo studiju? Kao što sam rekao u prethodnom e, odgovoru, svi problemi koji se mogu povezati sa targetom 2, sa ciljem 2, mogli bi se pojaviti u slučaju da dođe do istupanja još neke zemlje. I mislim da je to vrlo nevjerojatno. Znači, kad doći do toga, tako barem ja mislim, jer to bi imalo vrlo loše posljedice za tu dotičnu zemlju. Sukladno ugovorima nije moguće tek tako izbaciti neku zemlju, nego sama zemlja treba odlučiti i stupiti iz Europske unije. Dakle, to je jedan od značajnih razloga koje sam spomenuo. Vi spominjete zajmove. To nisu zajmovi usko govoreći. Gospodarski subjekti u tim zemljama su generirali eure bez ikakvog zajma SBA, mi ne isplaćujemo zajmove privatnim subjektima. Dakle, oni generiraju eure, ali te eure trebaju platiti nekome u nekoj drugoj zemlji. No, gospodarski subjekti ne dobivaju nikakve zajmove od središnje banke, to su poduzeća, domaćinstva i tako dalje. Dakle, ti euri idu u druge zemlje putem bankovnog sustava i to je normalni sustav opticaja zajedničke valute. Dakle, neizbježno je da će to dovesti do opticaja valute koja se sada upotrebljava u svim zemljama članicama u gospodarstvu i poslovanju. Dakle, ti postupci su osmišljeni tako da se na taj način e, vode knjige o tome o, u središnjim bankama zemalja članica. Ako dođe do istupanja neke zemlje, onda će doći do zajmova i onda ta središnja banka također ima imovinu koja će joj pomoći da se suoči sa takvom situacijom. I to je neizbježna posljedica stvaranja monetarne unije i jedinstvene valute. Tako stvari stoje. No, kao što sam spomenuo, ovaj put eh, povećanja salda u sklopu cilja 2 nisu povezana sa stresnim situacijama i s bjegom kapitala u te zemlje. U našim publikacijama pokazali smo da postoji korelacija i između toga i između e, poravnanja naših e, sustava otkupa. Evo, to je ono što mogu reći E, e, u vezi sa ciljem 2 i načinom na koji to funkcionira. Hvala, Gabriel Mato. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala predsjedniku Konstanciju i hvala na tome što ste ponovno došli pred naš odbor koji brani djelovanje ESB-a i njegovu ulogu u financijskoj i gospodarskoj krizi. I mi također znamo da monetarna politika sama po sebi ne može učvrstiti rast. No, vratimo se pitanju inflacije koja je negdje na 1,4% ispod cilja SBA, kao što ste i sami rekli. Povećanje cijena ukazuje na izazov s kojim se mora suočiti sb dok se raspravlja o smanjenju otkupa imovine. Mislim da postoje jasne naznake toga da će se smanjiti monetarni poticaj. Kako će ESB dakle osigurati da to ne dovede do negativnih posljedica i kako ćete provesti cijeli taj proces. To vrlo često nije jasno europskim građanima, to treba jasno objasniti. Jačanje rasta i monetarna politika ne pretvaraju se u povećanje inflacije. No, što smatra ESB? Koji su čimbenici koji utječu na to da se ne ostvaruje ovaj cilj porasta inflacije. Građanima je dosta slušanja o krizi i trajanja ove krize već toliko dugo. Kriza je sada već za nama, sada smo u fazi oporavka prema onome što nam govore, ali građani to ne vide, ne osjećaju. Taj oporavak onoliko koliko su osjetili posljedice krize. Koju poruku onda možemo poslati naročito najranjivijim skupinama društva? Kako im možemo pomoći da uvide da je ponovno došlo do rasta i da to bude u onoj mjeri u kojoj su osjetili krizu? Evo da se osvrnem na prvi dio vašeg pitanja, doista ne smatram da postupna prilagodba našeg programa otkupa ili i da će negativne, e, naše mjere imati negativne posljedice na rast. Ono što mi sada počinjemo raditi treba se protumačiti kao znak da je oporavak u tijeku. Prošle godine u europodručju imali smo stopu rasta od 2,5%. Prema prognozama našeg osoblja, to će ove godine biti 2,4%, godinu nakon toga 1,9%, dakle još uvijek imamo opravak rasta, iako je nezaposlenost dosta visoka, ipak je ona 8,5%, što je najniža razina od 2008. godine. Dakle, došlo je do oporavka, no naravno ne osjećaju svi slojevi stanovništva to jednako, no ako sagledamo pokazatelje poimanja gospodarstva u europodručju, ako pogledate prosječne gledišta potrošača i stopu optimizma potrošača, vidjet ćete da je došlo do poboljšanja, što je očito govoreći o prosjecima. Dakle, vidimo da potrošači to uviđaju. Osim toga, privatna potrošnja je glavni pokretač oporavka sa strane rashoda to je varijabla koja je najviše porasla. To također pokazuje da mnogi potrošači osjećaju oporavak i povećavaju potrošnju. Naravno, slažem se s vama u brojnim aspektima, naročito u nekim zemljama više nego u drugima, nije došlo do poboljšanja, odnosno da građani ne osjećaju ovaj oporavak no ipak to je posljedica načina na koji je ustrojeno naše gospodarstvo i na koji su ustrojene naše zemlje, ali nije u potpunosti ispravno reći da potrošači ili javnost ne osjećaju posljedice oporavka. Da, plaće su dosta još skromne, što nas je donekle iznenadilo jer smo očekivali da će one snažnije porasti. Postoje neke naznake preokreta situacije, ali ipak oni još su dosta skromni. I to je e, daleko ispod povijesnog prosjeka porasta plaća u europodručju, što je dosta čudno s obzirom na stopu rasta koja je sada na snazi, ali imamo više objašnjenja za to. Dakle, imamo jednu inerciju koja je posljedica krize zbog čega su u europodručju mnogi oprezniji. Tako da sindikati i općenito radnici čini se da budući da se još boje nezaposlenosti i tako dalje, čini se da prihvaćaju da moraju biti umjereni kada je riječ o povećanju plaća. To je jedno od mogućih objašnjenja potrajavanja ove situacije, no ipak očekujemo promjene. I također imamo aprecijaciju valute i to je imalo i neke posljedice po inflaciju i sve to može objasniti ta kretanja. Ali općenito brojke tu jasno govore. Nadamo se da će tome pripomoći redistribucijska politika i da će na kraju i povećanje zaposlenosti otvoriti mogućnosti u nekim segmentima koji još nisu osjetili pozitivne posljedice oporavka. Mi stalno ističemo da smo mi jedna regija na svijetu koja je od 2014. godine stvorila više od 6 milijuna radnih mjesta. To nije beznačajno, to su neki sigurno osjetili i to se odražava i u prosječnom poboljšanju osjećaja potrošača u eurozoni. Hvala Pedro Silva Pereira. Zahvaljujem predsjedniče. Izrazio bih dobrodošlicu gospodinu Konstanciju, podpredsjedniku SBA. Dakle, hvala vam doista na vašoj stručnosti i posvećenosti radu kao podpredsjednika SBA. Uvijek smo doista cijenili ono što činite za institucije i mislim da je to doista bio lijep pokazatelj i za Portugal. Dakle, hvala vam na onome što ste u proteklih osam godina svog mandata učinili. 2017. podsjetili ste nas da monetarna politika ESB-a e, nakon izbjegavanja raspada eurozone je odigrala vrlo važnu ulogu što se tiče stabilizacije eurozone i pružanja pomoći gospodarstvu u njegovom oporavku. Čuli smo kritike, čak i mojih kolega, gospodina Balca iz EPP-a, no za razliku od njih mi bismo rekli kao klub zastupnika SID-a da monetarna politika ESB-a i način na koji se ona promijenila s vremenom te utjecaj koji je imala na stabilizaciju gospodarstva je bio vrlo važan jer cilj inflacije koji je bio u suštini mandata ESB-a još nije možda ostvaren na jedan održiv način i tu mislim na neposredno razdoblje pred nama, ali tu imam dva pitanja. Prvo se tiče makroekonomske politike. Ako nastavimo sa monetarnom politikom koja želi podržati gospodarstvo, znamo da to neće trajati za uvijek, pitao bih vjerujete li da će monetarna politika biti dodatni čimbenik uz strukturne reforme ili proračunsku politiku primjerice. Dakle, druge politike koje tome pružaju podršku. To bi dakle moglo značiti da je proračunska politika tijekom proteklih nekoliko godina imala neutralan učinak, a da bi se mogla početi mijenjati i tražila veći doprinos zemalja sa proračunskim viškom. A što se tiče reforme eurozone, iznijeli ste nam zamisa bankovne unije i reforme ondje ali moramo imati na umu naš program, obnovu i ukoliko nemamo proračunski stup, smatram da ćemo tada samo raditi minimum minimuma, što neće biti dostatno. Odgovorit ću na engleskom, prije svega hvala na ljubaznim riječima. Što se tiče mog mandata, a što se vaših pitanja tiče, monetarna politika se prilagođava I ne radi se o tome da će postati restriktivnijom, ukoliko do toga dođe, to će biti zbog toga što će se situacija poboljšati, tako da to isto moramo imati na umu kada čujemo da će se kamatne stope povećati, da će to stvoriti probleme ljudima. Ne, ukoliko se one i poveću, tada će nominalni doprinosi, prihodi ljudima, dakle, značiti da su porasli i to će sve biti povezano sa općim poboljšanjem nominalnog BDP-a i prihoda i to je jednostavno normalan način funkcioniranja monetarne politike, dakle reakcija na pritisak inflacije koji se razlikuje u različitim ekonomskim fazama ciklusa. No što se tiče vašeg pitanja, prvog što se fiskalne politike tiče, da, možemo reći da monetarna politika se prilagođava novoj situaciji, što znači da se kreće u određenom smjeru i ukoliko dođe do određenih šokova, nenadanih uloga fiskalne politike bi se trebala upotrijebiti i tražiti, očekivati da djeluje kao što je bio slučaj nakon krize. I to je nešto normalno. Tumačenje komisije 2015. i 2016. koje se tiče fleksibilnosti, stabilnosti, trebao bi omogućiti to, a isto tako i korištenje tog fiskalnog prostora iz različitih zemalja. No, možemo reći da ukoliko u budućnosti, ne čak ni toliko dalekoj budućnosti, to nije vjerojatno, no ukoliko do toga dođe nekakve nove recesije, moramo se više moći osloniti na fiskalnu politiku kao faktor koji može reagirati na takve moguće šokove. Što se drugog pitanja tiče, mogu tu i odgovoriti istovremeno jednom od vaših kolega, Da, vaše pitanje. Predsjednik Macron Proračunski kapacitet je nešto što je predloženo u izvješću petorice predsjednika još 2015. I meni barem, to je važna komponentna reforma koje su potrebne za budućnost eurozone. I to kako bi se mogla nositi i sa simetričnim šokovima, ali i sa simetričnim šokovima. Dakle, radi se o makrostabilizacijskoj funkciji koja je potrebna u monetarnoj uniji. Dakle, ovdje govorim o svom osobnom stajalištu. Jer ne radi se tu o istoj proračunskoj stavci za eurozonu, već u stvaranju svojevrsnog fonda za situacije značajnijih makroekonomskih šokova gdje ćemo željeti stabilizirati situaciju. A to je nešto u čemu monetarna unija nije uspjela i treba se više konsolidirati. Važna je i otpornost zbog toga što ćemo tako imati mnogo bolju i učinkovitije funkcioniranje monetarne unije Dakle, ukoliko ponovno ne dođe do fragmentacije i e, rizika koji su tu uključeni. A makrostabilizacijska funkcija tada može pomoći da se izbjegnu ovakve epizode i da se suoči i nosi s ovakvim rizicima. Hvala posljednje četiri govornika doista bih zamolio da se drže vremenskog ograničenja jer kasnimo. Gabriel Mato. Hvala. Jedna stvar, jedan, jedna stvar koja nas zanima je u ovom političkom mandatu napredovat vezano uz monetarnu uniju. I tu naravno moramo imati na umu stvaranje fonda i naših fiskalnih sposobnosti. Prošli mjesec došlo je do prijedloga za stvaranje središnjeg mehanizma za stabilizaciju koje bi mogao apsorbirati bilo kakve asimetrične šokove u državama članicama. Ukoliko sam dobro shvatio taj prijedlog, zamisla da se usredotočimo na utjecaj na ekonomski sektor, a ne samo utjecaj u pojedinim nacionalnim državama članicama. Dakle, zamisa bi bila da se izbjegnu rizici, ali da se ne stvara mehanizam za neke automatske transfere između zemalja. Moje bi pitanje dakle bilo kako zajamčiti da bi to moglo funkcionirati i da bi se usredotočilo doista na gospodarstvo i da bi se moglo usredotočiti i na pojedine zemlje u smislu njihovih potreba vezno uz likvidnost. Te kako možemo stvoriti takav mehanizam za stabilnost koji bi jamčio zemljama eurozone da će dobiti pomoć u potencijalno kriznim situacijama. Hvala. Prije svega SB kao institucija nije objavila konkretno svoje stajalište o tome kakva, kakva je bila ta središnja fiskalna eh, instanca. Podržali smo izvješće petorice predsjednika i načelan pristup stvaranja takve makrostabilizacijske funkcije, no detalji toga su nešto na što se nismo obvezali. Može doći do jednog radnog dokumenta gdje se spominju prijedlozi ili do takvih dokumenta došlo, ali to ne znači da se institucija kao takva na nešto obvezuje, samo njeni autori. Postoji tu dakle niz rješenja za makrostabilizacijsku funkciju vezano uz nezaposlenost, potpore, fondove, proračunske stavke, zaštitu investicija, dakle nekoliko je mogućih rješenja, a mi nemamo još službeni institucionalni stav Središnje banke o tome koji od ovih predloga bi bio najbolji za provedbu makrostabilizacijske funkcije. Jakob von Hvala, gospodine predsjedniče, zadovoljstvo je što ste ovdje s nama. Prvo pitanje, zanimaju me događaj koji se, su se dogodili rano u vašem mandatu, 2011. točnije, gdje je došlo do zanimljivog porasta kamatnih stopa, a sada kada gledamo stvari unazad, mnogi ljudi vjerujem da su smatrali da je to bila možda pogreška. No ako pogledamo stope inflacije tada, možemo vidjeti odakle je to došlo. Moje dakle pitanje kada gledamo proteklih osam godina, osobito tu epizodu, kada danas razmišljate o kamatnim stopama, da li mislite da trebamo biti oprezni, jer s obzirom da se nalazimo u donjoj granici, da bi bolje bilo pristupati s dozom opreza, ili biste rekli da nam epizoda iz 2011. pokazuje da ne trebamo previše brinuti o kanadmatnim stopama koje su danas razmjerno niske, nego onome što će se dogoditi kroz dvije, tri nadolazeće godine. To je dakle moje pitanje. Možda vam to daje priliku da malo objasnite, pojasnite što mislite o svom mandatu dosadašnjem. A drugo pitanje se tiče vaših komentara iz uvodne izjave što se tiče Edisa. Pobrali ste tri točke vezane uz smanjenje rizika koje bismo možda trebali imati na umu kada se pokušava doći do sporazuma, a jedna mi stvar zaintrigirala me da nedostaje tiče se rizika država. I pitam se da li je to samo bilo zbog vremenskog ograničenja da ste pobrojali tri, a ne četvrtu stavku ili mislite da državni dug nije nešto što bi nas trebalo brinuti u bankovnim bilancama, bar u kontekstu Edisa. I treće pitanje tiče se nečega što me zainteresiralo. Danas je Bloomberg objavio da, 24. prvog ožujka ste raspravljali na upravljačkom vijeću rezoluciju eurosistema o okviru za likvidnost. Iako sam dobro razumio, pokušalo se e, reći da će SB da pružiti likvidnost dobrim bankama, ali iz nekog razloga da bi se smanjili standardi kvalitete Dakle, to je bilo objavljeno, no vi ste bili osobno prisutni na tom sastanku, pa je moje pitanje da vam olakšam. Da li smatrate da niži standardi zajmova bi bili na mjestu za kvalitetne banke ili ne? Hvala na pitanjima. Što se 2011. tiče i tog porasta stopa, Sada, kada gledamo unazad, možemo o tome nešto reći, ali moramo istaknuti da tada govorimo o promjenama u stopama do kojih je došlo taman prije ljeta 2011. I inflacija u eurozoni je da bila oko 2,5-2,7, dakle iznad 2%. A rast u prvoj polovini 2011 bio oko 2%. Of Dakle, razvoj događaja u prvoj polovini 2011. činilo se da pokazuje da oporavak od krize 2009. se polako pomiče, događa. Dakle, to bi bio nekako kontekst u kojem su donesene određene odluke. Naravno, ono što se dogodilo nakon ljeta 2011. bilo je potpuno drugačije od onoga što se događalo u prvoj polovini. I naša predviđenja ekonomskog rasta u tom trenutku pokazalo se da su netočna, jer gospodarstvo je znatno usporilo u drugoj polovini 2011. s posljedicama naravno na inflaciju i situacija je postala potpuno drugačija. Posljedica toga bila je da smo poništili u povećanja koja smo predvidjeli i napravili prvoj polovini godine krajem godine. I monetarna politika, kao što znate, radi s jednim vremenskim odmakom, što je nužno kako bi došlo do učinka, i s time da smo imali te promjene stopa u ovih nekoliko mjeseci, to ne bi trebala biti objašnjenje za tu double dip, drugu recesiju do koje je došlo 2012. 2013. Objašnjenje za tu drugu recesiju zapravo leži u potpunosti u fiskalnoj politici i istodobnoj fiskalnoj konsolidaciji koju su provodile sve države članice eurozone tijekom tih godina. To je dobro dokumentirano u dokumentima ekonomskim dokumentima komisije koji koriste model Quest kako bi se simulirao učinak takvih istodobnih konsolidacija. Samo dakle sam želio objasniti da sada možemo reći da, očekivanja koja smo imali u tom trenutku nisu se potvrdila, ali vrlo brzo smo ispravili te poraste, dakle u studenom i prosincu već iste godine. Drugo pitanje je državni dug. To je nešto čime se bavimo na isti način kao što se njime bavi izvješće Petro predsjednika. Ona prepoznaje da se radi o potencijalnom problemu. Jer ukoliko dođe do prevelike koncentracije portfelja banaka u domaćem dugu, to bi u određenim situacijama stresnim moglo stvoriti probleme vezano uz ranjivost banaka, ali izvješće peto predsjednika govori istodobno da bi se to trebalo učiniti u kontekstu međunarodne promjene pravila koja se tiču odnosa prema državnom dugu. A dakle, to je na Bazel, Bazelskom odboru koji treba doći do sporazuma, inače bi bilo tu problema vezano uz jednake uvjete za sve. Pitanje državnog rizika u bankovnim portfeljima je prilično složeno, nemam sad vremena ulaziti u detalje, a mnogo je toga što treba uzeti u obzir, osobito činjenicu da bilo kakva promjena ne bi trebala odmah stvoriti značajniju nestabilnost u određenim državnim tržištima duga, tržištima državnog duga. Dakle, treba uzeti u obzir da postoje zemlje koje svake godine moraju stotine milijardi eura državnog duga snositi. Ne radi se dakle o povećanju duga, već jednostavno o preokretanju koje, kako bi se omogućilo bez velikih poremećaja, moraju naravno oslanjati se na prethodne eh, vjerovnike i dospjeće dionica. Dakle, to pitanje je samo jedan od mnogih problema. Ja sam, ja bih predložio da pogledate govor koji ću u svibnju dati u kontekstu svog oproštenog govora na konferenciji ESB-a gdje ću se i pozabaviti detaljnije tim pitanjem državnog rizika. A što se tiče likvidnost, rezolucije o likvidnosti, ta vijest je donekle zbunjujuća. Jer naravno, ono o čemu se radi nije vezano uz pružnje likvidnosti dobrim bankama. Ukoliko do je neka banka dobra sa svim licencama i ukoliko nadzorna tijela kažu da je solventna, ukoliko tome tako, tada dakle ima pristup monetarnim politikama kao bilo koja dobra banka, neće doći ni do kakve promjene, bilo kakvih politika vezano uz te dobre banke koje izađu iz procesa rezolucije. Neće biti dakle nikakve promjene, ali druga je stvar da tijekom samog procesa koji bi mogao trajati više dana, dakle, tijekom samog procesa sanacije, ukoliko nema moratorija, koji je opet problem za sebe, da ukoliko nema moratorija, tijekom procesa sanacije tada bi moglo doći do određenih potreba pružanja likvidnosti toj banci tijekom sanacije. I to je dakle zasebno pitanje i radi se samo o tom kratkom vremenskom razdoblju. A ovdje bih samo naveo da je nedavno u Velikoj Britaniji nešto odlučeno, postoje već u SAD-u, oni su, banka, Engleska banka, stvorili konkretan program, instrument za pružanje likvidnosti tijekom sanacije za ona vremenska razdoblja i one funkcije koje se toga tiču, ali Engleska banka za to će dobiti jamstvo riznice. Naravno, u normalnim okolnostima, to u potpunosti poštujemo, središnja banka ne može pružiti likvidnost e, ranjivoj banci ili bankom, banci koja je u sanaciji, jer se znači da je to banka koja je ili posrnula ili je velika mogućnost za to. I u takvoj mogućnosti najvjerojatnije nećemo pružati likvidnost. To je konkretan slučaj, ali Velika Britanija i SAD imaju postupke prema kojima se pokazuje da postoji proces sanacije koji uključuje i takve probleme likvidnosti u tom razdoblju. I nadam se da će Europa doći do određenog rješenja problema koje je doista potrebno kako bismo imali punopravan, otporan režim sanacije banaka. Thank you, Pervaš Beres. Pervaš Beres. Merci, au nom de u ime kluba socijalista i demokrata i ja bih vam htjela zahvaliti na svim ovim godinama suradnje jer je ovo e, vaše kao što sam shvatila e, zadnje, zadnje izlaganje pred nama prije e, no što napustite ovu dužnost. Dva, tri pitanja imam. Prvo pitanje je povezano sa kratkim izvještajem koje pripremam sa svojim e, susjedom i koordinatorom EEPP o lokaciji tijela za nadzor. E, trebamo razviti e, testove stresa. moramo znati kako klimatski rizici E, ili koje scenarije klimatskih rizika imamo e, uklopljene u tim e, testovima stresa. Svi znamo da ti rizici postoje, kako je to, kako to uzimate u obzir. A drugo pitanje se odnosi na način kako se izjašnjava kad se radi o imenovanju e, članova e, ovo e, novi dužnosnik koji će zauzeti ovo mjesto je to je izazvalo mnoge kontrovenze. i to dovodi u pitanje i legitimnost same institucije. SB ima praksu koja se opet ponovila da dade vrlo kratko mišljenje bez ikakve argumentacije i objašnjenja. Da li smatrate da, da je to dobro? Da li tu praksu treba nastaviti ili je promijeniti? I zadnje pitanje, on je povezano sa prvim pitanjem. Radi se o kupnji e, imovine. E, da li je tu osigurana transparentnost e SBA? Da li je ta transparentnost dovoljna? Da li se može ići dalje? Kakvu strategiju imate? Jer u toj kupnji moramo znati koje su kupnje E, povezane recimo sa zelenom e, ekonomijom e, da li je to povezano i sa zdravljem te institucije od koje se kupuje hvala hvala vam na ovom pitanju vratit ću se sada engleskom evo što se tiče testova stresa i rizika za okoliš. E, ti, ti rizici nisu uključeni u normalnim, redovnim testovima. Bilo bi jako teško e, to uključiti. E, slažem se da to zapravo trebamo. Moramo imati analizu osjetljivosti glavnih katastrofa te, e, te, to se međutim ne može uključiti u redovne testove. E, to nema takav stupanj vjerojatnosti da bi se to uključenje omogućilo. A, ali e, imamo načine da zamislimo recimo ili neke promjene što bi, koje uzruke zatopljenje, grijanje oceana, poplave i tako dalje. To je ta a, analiza ranjivosti. E, mm, to trebamo napraviti jer je mogućnost utjecaja na e, imovinu značajan. I banke se moraju time baviti kao i osiguravajuća društva. Sve su to e, naročito osiguravajuća društva. E, I to treba e, integrirati u razmatranje nadzornika što se dešava u tim slučajevima. A što se tiče drugog pitanja, ne vidim postupke koji bi bili predveđeni u zakonodavstvu. Ne vidim neke promjene koje bi, bi se uvele. To je stvar e, vijeća, to je stvar parlamenta, to je, dakle to je odluka e, vijeća. Ne mislim da će se to promijeniti. A što se tiče posljednjeg pitanja, da, E, postavljaju se pitanja o našim programima kupnje. U prvom redu da vam kažem sljedeće. Mi smo uvijek bili e, transparentni u tim programima. I što se tiče e, suverenih obveznica, državnih obveznica, ono što anticipirano koje će biti otkupne cijene u sljedećim mjesecima a što se tiče korporativnih obveznica, obveznicama trgovačkih država, mi smo e, središnja banka koja daje više informacija o tim kupnjama od bilo koje druge banke. Mi otkrivamo ne samo svote, već dajemo i e, agregatne svote i popise dajemo popis obveznica koje smo kupili. Nijedna druga središnja banka to ne radi. A onda e, ne, e, ne otkrivamo koliko je svaka središnja banka kupila kojih obveznica. Zašto? je to je e, jedna, jedan od naših e, e, zadaća da e, razmišljamo o monetarnim učincima tih kupnjim, kupnjama ali ne želimo se miješati u formiranje cijena na tržištu dobro znamo da investitori firme i banke bi zaista željeli znati E, koliko e, obveznica ima koja banka. E, kada one dospjevaju, ako to znaju, onda mogu napraviti svoje kalkulacije provita. one žele znati više, ali mi im ne želimo dati tu informaciju. To bi samo utjecalo na formiranje cijena, a ne, ne bi donijelo nikakvu drugu korist. Sve obveznice koje kupujemo mi to dajemo informacije o tome i dajemo informacije o ukupnim svotom. Od obveznica koje smo kupili, e, kupili smo 47 e, emisija zelenih obveznica, a to je 5% e, ukupnog portfelja naših kupnji. Tih 47 zelenih obveznica je samo 3 E, posto svih naših obveznica. E, kao što znate, e, mi jako podržavamo EIB koja je jako djelotvorna i aktivna u izdavanju obveznica to nije tema koju smo ignorirali. Radimo ono što je korektno, a ne dovodeći u pitanje e, monetarne ciljeve naših programa. E, hvala lijepa. Evo, imamo i obveznice e, raznih firmi za igre na sreću. O, o, ćemo, nastavit ćemo ovu našu diskusiju. Imat ćemo i saslušanje kandidata za potpredsjednika pa ćemo dalje govoriti o ovom problemu kupnje obveznica. E, htio bih vam srdačno zahvaliti na o, vašim izlaganjima i objašnjenjima i odgovorima. to dokazuje kvalitetu i ozbiljnost vašeg rada. ušli se u samu substancu problema, a to uvijek cijenimo. Uvijek nam je drago kad ste s nama. Još jednom hvala predsjedniče e, Konstancijo. E, želimo vam puno sreće u vašem danjem radu. E, mislim da potpredsjednik zaslužuje naš aplauz.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 E, to je relokacija EBE. Razmatranje amandmana. E, gdje su nam izvjestitelji? Molim izvjestitelje da uzmu riječ. Neću ništa govoriti o toj točci, ni objašnjavati je. Imamo nekoliko amandmana o, koje trebamo razmotriti. Imamo izvještaj Pervaš Bervez pa ćemo dati e, riječ našim suizvjestitim. Hvala lijepa e, predsjedniče i hvala na tome da danas popodne imamo razmi, o, mišljenja o tom izvještaju. E, imamo malo amandmana, samo ih imamo devetnaest. Što se mene tiče, e, želim naglasiti zajedničke točke, o, o, o, glavne točke izvještaja. Glavna točka kod relokacije e, ovog tijela imamo sljedeća razmišlja. Kritiziramo e, odluku komisije i vijeća. Drugo, naš zahtjev da dobijemo dalje informacije e, o tome kako je došlo do odluke o premještanju. Koji su bili kriteriji za to? <clears throat> Treće, e, pozivamo revizije zajedničko stajalište. Kao što smo već imali kod agencije za lijekove. A onda se onda Podsjećamo da smo mi su zakonodavci kod tog pitanja. E, ova nadzorna tijela, tri nadzorna tijela imaju e, podijeljene ovlasti i te ovlasti moraju ostati e, podijeljene bez obzira na, na sjedište. moramo također pa, urediti prostoriji za to e, novo sjedište prije povlačenja e, Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Nemamo e, amandmana o, zakonodavnim ovlastima. Imamo amandmani se svi ne bave svi od 5 do 19. 5 do 19, dakle 14. So, vielleicht künftig. Imamo e, zapravo samo 14 amandmana o e, zakonodavnim ovlastima. Ne e, odnose se sve na relokaciju EBE tre, ne govorimo i o proračunu EBU, govorimo i o kvaliteti, kvantiteti i e, reguliranju nakon Brexita. Moj klub nije e, podastro amandman. Mi e, podržavamo postojeći izvještaj mi ćemo se orijentirati na to što je zahtjevano za agenciju za lijekove. E, e, deklaracija e, da je potrebna deklaracija Europskog parlamenta za to. Ne, ne smijemo podleći nacionalnim interesima u ovom pitanju. Moramo objasniti da odluka bez parlamenta nije moguća. 24. E, travnja e, ćemo imati ovdje u odboru e, glasanje, a onda ćemo početi trijalog sa vijećem i komisijom. Hvala. Pervanš Berez ima riječ. Burhat Balc je već rekao sve što je bitno Neću se e, vratiti na e, ono što je rekao. 14 e, amandmana koji su podneseni, neke su dali socijalisti i demokrati. Ja se slažem s većinom tih amandmana, ne, svim, ne sa svima. To je paradoksalno. Mislim da je bitno pri ovom svemu da sačuvamo duh prijedloga su izvjestitelja. E, to jest da ova relokalizacija EBE e bude e, dobro organizirana, moramo osigurati proračunsku efikasnost te agencije a moramo i podsjetiti na ulogu Europskog parlamenta u situacijama ovog tipa. E, imamo e, zajedničku e, deklaraciju iz 2012. na koju podsjećam. Usput budi rečeno, parlament e, se poziva na tu deklaraciju e, s razlogom. Na kraju ovog saziva e, će se stvoriti nova agencija. Ne znam koja će biti, koji će biti njezin naziv. Komisija želi stvoriti radnu agenciju koja će koordinirati nacionalne inspekcije rada. Ne znam, ne znam prema tome sjedište ove organizacije je jako važno. Ja bih željela da možemo E, što prije početi razgovarati sa vijećem kako bismo osigurali pravni e, okvir za relokalizaciju EBE. E, u, u kontekstu Brexita je to jako važno da dobro pripremimo to sjedište Mm, neću... E, mislim da mnoge amandmane možemo podržati. Mislim da jedan amandman e, moramo odbaciti jer postavlja u pitanje e, samo sjedište agencija. Kao socijalistkinja e, bih željela i tu se slažem sa suvezvjestinjem. Moramo se složiti o tome gdje ćemo ispraviti, a gdje ne ovaj prijedlog. 14 e, a, amandmana koji su nam dani e, E, uglavnom ih prihvaćamo, a su izvjestitelji su sami dali pet amandmana. E, e, odbor za ustavna pitanja. Elmar Brok je, je u svoju jednu deklaraciju, izjavu koja je prikopčena onoj izjavi za sjedište Agencije za lijek, lijekove takove izjave su vrlo često redundantne. Ne smijemo govoriti tri puta istu stvar, e, jer onda tekst uopće nije čist. E, Odbor za proračun, to, e, oni govore o rezoluciji, E, mislim da većina e, tih amandmana e, može biti usvojena od strane našeg odbora. Govori se uglavnom o učinkovitosti, učinkovitosti korištenja javnih podataka. Hvala lijepa. Sanda Lunc. Hvala. Gospodin Lunes se ispričava jer nije mogao doći danas. E, pročitat ću njegovu izjavu. E, slažemo se sa općom e, formulacijom teksta, naročito onoga što se tiče odnosa između EBE i ESME, kao i što se tiče postupaka glasanja. E, imamo još jedan komentar koji bismo željeli dati. E, mi smo dali amandmane. E, bilo koje je revidirana izjava o decentraliziranim agencijama, kao što je rečeno već 2012 mora poštivati načelo geografske distribucije i ravnopravnosti malih i velikih država članicama. To je naglasio i gospodin Hinz u e, prethodnom e, mišljenja. E, ako se EBA smjesti u Francusku, imat ćemo opet neke države članice koje nemaju, koje nemaju sjedišta europskih tijela. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Klinc ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, ja se slažem sa e, izvještajem i sa izjavama e, kolega Burkata Balca i kolegice Beres. Moramo paziti na to da Europski parlament izvršava svoje ovlasti. Vijeće nije propustilo nijednu priliku da pokaže da je on e, primus inter pares, ako ne i dominantna institucija u usporedbi s drugim e, tijelima. E, e, stoga pozdravljam to da smo jasno rekli što mislimo. Činjenice da i EBA i EMA se su našle svoje nove, e, novo sjedište na ovaj način. To pokazuje da kriteriji nisu dobri. Ako imamo jasne kriterije, ako imamo transparentnost, onda po mom mišljenju e, bi e, moralo doći do jedne odluke s kojom se svi slažemo. Mislim da je to vrlo nezgodno E, iako sam njemački zastupnik, e, e, ja bih si želio da EBA bude smještena u istočnu evropsku zemlju, na primjer u Slovačku ili srednje evropsku zemlju, Slovačku na primjer. Bratislava bi trebala dobiti to sjedište, međutim to se neće dogoditi. Stoga shvaćam da ECR E, i zastupnik Lunes žele bolju geografsku podijeljenost distribuciju sjedišta. E, ne, slažem se sa amadmanom 13 e, jer kaže se da što e, kaže se da e, što je jača uloga parlamenta to bi e, izgledi malih zemalja više trpjeli s tim se ne slažem amandman 14 pola tanga mi je neprihvatljiv službe podrške Eh, ESMA i EBE eh, bi se trebale ujediniti. To mi nije dovoljno. Eh, mislim da se trebamo zato držati originala. Uglavnom podržavam ovaj izvještaj. osim ova dva amandmana koje sam rekao zašto ih ne podržavam. Hvala. Pa u svakom slučaju, e, Slovačka se kandidirala za agenciju za lijekove, a ne za EBU. Ovdje sad raspravljamo o EBI, ne možete sada se izjasniti za Slovačku. Nismo uložili nikakve amandmane jer smo zadovoljni nacrtom izvješća i nakon što sam pročitao sve amandmane mogu reći da smatram da niti jedan nije potreban. Mogli bismo usvojiti izvješće kako jes, ali isto tako možemo prihvatiti i neke amandmane koji ne čine neku razliku. Još me zanima rezon za neke od tih amandmana, ali zapravo oni ne utječu na srž pitanja koje je sljedeće. Odnosno, mi kao institucija kažemo da je ovaj postupak protekao malo neobično Imali smo izjednačenje između dvije kandidature, a vijeće ne shvaća ozbiljno slovo zakona. Imali smo sličan problem, kao što znate, u slučaju kandidatura za SB, gdje smo imali institucijski sukob, tako da umjesto da vam uzimam više vremena, zamolio bih predsjednika da nas izvijesti o napredovanju pregovora s vijećem i euroskupinom o ovim kandidaturama, jer vidim da se postavlja isto pitanje, odnosno koja je uloga tog doma kada je riječ o institucijskim raspravama za koje je vijeće da je da može samostalno odlučivati. Iako su naša prava različita, ipak pitanje je koliko nas se ozbiljno shvaća, a to ovisi o tome koliko se mi sami ozbiljno shvaćamo, a to je pravo pitanje. No, bez obzira na to, nadam se da ćemo ovome imati dosta kratko glasovanje. Odgovorit ću vam na pitanje, no prije dajem riječ Marizi, koja će govoriti ome gospodina Papadimulisa. Hvala. Dimitris nije mogao biti ovdje i ispričava se zbog toga i u njegovo ime želim zahvaliti izvjestiteljima na njihovom radu i pročitat njegovu izjavu. Iako je Vijeće za opće poslove odlučilo o premještaju EBE, e, Europski parlament treba istaknuti neke e, komentare, naročito kada je riječ o procesu donošenja odluka. Mi smo kao klub stalno isticali svoje nezadovoljstvo u vezi sa ulogom EBE e i općim okvirom europskog sustava financijskog nadzora. No, danas trebamo osigurati ulogu parlamenta u procesu odlučivanja o smještaju EBE. Proces e, e, u procesu transparentnosti i također u odnosu EBE prema zaposlenicima. Dakle, iskrena i transparentna suradnja u čitavom e, ciklusu saziva treba se osigurati kao što je i jasno rečeno u članku 295. o ugovora o Europskoj uniji. Zbog toga nam je žao što je to dogovoreno sporazumom između zemalja članica. Europski parlament e, treba ravnopravno sudjelovati u tome i zbog toga zahtijevamo trenutačnu reviziju zajedničke izjave iz 2012. godine o decentraliziranim agencijama. Također stavljamo naglasak na kriteriji zemljopisne raspodjele i ravnoteže kada je riječ o premještanju agencija unutar Europske unije. Odgovarajući rad EBE, učinkovita koordinacija sa drugim agencijama i stalno izvješćivanje komisije su također važni aspekti uvjeti rada zaposlenika i kvaliteta života njihovih obitelji su važna razmatranja kao što je i pitanje proračuna i administrativni kapacitet i učinkovitost. Neovisnost i nepristranost EBE su od ključne važnosti na kraju. Radujemo se daljnjim raspravama o ovim pitanjima tijekom rasprave između izvjestitelja u sjeni. Bernard Monod. Hvala Bernard Monod. Euh, non, j'ai pas de commentaire, monsieur. Ne, nemam komentara, predsjedniče. Thank. U redu, hvala. Prije nego što obratim riječ izvjestiteljima, moram reći da se slažem s tim da je već gotovo sve rečeno u izvješću tako da i kad bih ja uzeo riječ, rekao bih da ne prepoznajem neku vrijednost u amandmanima jer je izvješće dovoljno dobro. I čak bih naglasio da je smisao u tome što stoji u četvrtom stavku. Dakle, članovi su sami odlučili, ali sada to treba razmotriti. Oni tvrde da je odlučeno zapravo. Ali pitanje je složeno, tako da bih rekao zapravo da je to srž pitanja. Dakle, komisija donosi prijedlog na temelju odluka zemalja članica, uz vijeće, no nije jasno je li to odluka vijeća ili zemalja članica i koja je pravna vrijednost toga i je li to dovoljno da komisija iznese prijedlog bez savjetovanja s parlamentom. No, treba odlučiti o tome hoće li to prijeći na odlučivanje, jer bismo bi onda trebali donijeti svoju odluku. Dakle, mi se slažemo tu u sadržaju, ali ne u vezi sa postupkom. I to je srž cijele stvari. No, u svakom slučaju izvješće je vrlo dobro i kada je riječ e, o SBO, kao što ste sami rekli, predsjednik parlamenta je poslao pismo o predsjedniku Tusku i gospodinu Sendenu i predsjedništvu vijeća. I sada iščekujemo odgovor, a ako ga ne dobijemo pravovremeno, onda ćemo među koordinatorima odlučiti što ćemo sa svoje strane poduzeti. No, u svakom slučaju pratimo razvoj situacije. Izvolite, izvjestiteljima riječ. Pa, gospodin Balic smatra da je sve u redu i podržavam također ono što su rekli kolege, odnosno da je početni prijedlog su izvjestitelja bio dobar. Jedino imam zadršku, ali u to nisu ušli kolege u vezi sa nekim prijedlozima Afko i Bađa. I to ćemo morati uvrstiti iz različitih razloga u konačno izvješće, ali mislim da na temelju toga imamo mandat odbora da pristupimo pregovorima Svijećemo ovom dijelu izvješća. Pa koliko čujem, izjava AFCO je u glavnim crtama u skladu s izvješćem, no sada je na vama vidjeti kako to sve uskladiti. U redu, sada rokovi. Glasovanje na odboru 24. travnja i najava međuinstitucijskih pregovora na plenarnoj drugi svibnja. U redu sljedeći sastanak je u ponedjeljak 23. travnja poslje podne i cijeli dan u utorak 24. travnja i ovime smo završili sastanak. Hvala.